La séance est reprise. Le procès verbal de kolege, nastavljamo sjedanje. E, zapisnik je podijeljen i imali na njega ikakvih komentara. Ako nema, onda je zapisnik